su potvrđena, a odbor Ekon je odlučio pokrenuti međuinstitucijske pregovore sukladno članku 69. četvrtom stavku, e, postavku stavku prvom e, poslovnika. Mandat za pregovore je raspoložen na stranici parlamenta i nasu će se objaviti u zapisniku ovog zasjedanja. Sukladno članku istom poslovnika, drugom stavku, zastupnici i jedan ili više drugih klubova napismeno mogu tražiti do sutra da se glasuje o odluci o pokretanju pregovora. Ukoliko se ne postavi jedan takav zahtjev u vječnosti, u vječnici u odnosu na određene rokove, onda će se moći početi pregovori.